da smo morali pribjeći jednoj nepoželjenoj mjeri, ali ona je neizbježna da očuvamo dostojanstvo našeg doma. Jutros se dogodio jedan incident i mislim, to je moje osobno mišljenje, da Europski parlament ne može reagirati na takav incident, već mora reagirati na takav incident. Citirat ću vam sada rečenicu koju ne smatram prihvatljivom i koju mislim da svi moramo sankcionirati. To je rečenica kolegice Sanadinos tijekom rasprave o sporazumu između EU i Turske. Ona je rekla sljedeće. Kao što su osmanski znanstvenici napisali, Turci su duhovni barbari, prljavi i prevaranti. Turska je poput psa koji se E, ponaša divlje prema prijateljima, ali od neprijatelja bježi. Jedini način opođenja sa Turcima je šaka i odlučnost. To je rečenica koja sukladno članku 56 e, poslovnika predstavlja ozbiljno kršenje vrijednosti Europske unije. Kao trenutnu mjeru kao trenutnu mjeru, stoga sam naložio i želim dodati. To je načelna odluka, jer mislim da ovdje se sustavno pokušava prijeći granice preko kojih se nikada ne smije prijeći i dugoročno uvesti rasizam ovdje. Već jučer sam rekao sukladno e, članku 156 e, poslovnika vezano uz e, članak 9 isključujem zastupnicu Sandinos sa trenutnim djelovanjem sa sjednice. Ich fordere Sie auf, Herr Synadinos, den Saal zu Također e, tražim zastupnika Sandinos da nastupi, da e, napusti vječnicu. Bićete saslušani e, u uobičajenom postupku i molim vas da sada napustite vječnicu. Gospodine Sandinos, napustite vječnicu, molim vas. Nemate pravo otvoriti pitanje poslovnika, molim vas napustite vječnicu. Ponovno vas pozivam da napustite vječnicu. Onda e, molim da se izvede zastupnika Zantinosa iz vječnice. molim vas napustite vijećnicu ispratite gospodina Zandinosa ako ga netko još ako mu se još netko želi priključiti neću vas sprječavati u tome Nećemo voditi nikakvu raspravu po pitanju poslovnika vezano za ovu odluku. Gospodina Sandinosa će se saslušati. Ako se ne usmirite, onda ćemo vam dati sredstva za umirenje. Hvala. Izvijestit ću vas o tijeku daljnjeg postupka. Mi postupamo sukladno poslovniku. Izvijestit ću vas što će se dalje događati, a sada nastavljamo sa glasovanjem. Hvala. So, Dame i gospodo, Nećemo odmah započeti sa glasovanjem, ali želim prethodno iznijeti dvije, dva priopćenja. Prvo je da gospođa Eleni Teoharus napušta EPP i to, ta odluka stupa na snagu sa 8. ožujkom 2016. E, godine. Ona je naime pristupila ECR-u. Druga, drugo priopćenje.